Točka 25. Provedba uredbe 2005. zaštita e, životinja e, u e, prometu u i izvan Evropske unije. To ćemo, o tome ćemo raspravljati kasnije. Imamo li kakovih primjedbi ili to možemo tako usvojiti? izgleda da ih nema. Onda smo dnevni red usvojili zapisnik od prethodnog sastanka. Ako nema primjedbi, onda ćemo zapisnik od 15. listopada 2018. usvojiti. Nema primjedbi. Treće, priopćenje predsjednika ili predsjedateljice, predsjedatelja, nemam nikakvih primjedbi. Počinjemo radom. Točka 4. Autor, automatizirana vožnja u europskom prometu. Vim van de Kamp nam je izvjestitelj. Vim, izvoli, imaš riječ. Mi smo upravo završili jedan vrlo zanimljiv postupak, to jest pripremili smo nacrt izvješća. Zahvaljujem e, tajništvu Trana za podršku. E, vrlo su nam dobro pomagali i došli smo do kompromisnih amandmana. Pogledali smo razne aspekte automatizirane vožnje. Možda to nije sasvim dobar izraz, E, trebalo bi reći e, automatizirana vozila e, govorimo o stvarnom sektoru imate autonomnu vožnju u metrou imate čipove na brodovima i dronovi su ovdje pokriveni Ovaj e, izvještaj na vlastitu inicijativu je važan jer gledamo e, europsko, europsku poziciju u utrci sa Kinom i SAD-om. Europa ima e, dovoljno kapaciteta inteligencije i pokretačke snage, ali nije dovoljno brza kad E, razgovara o tome sa komisijom, parlamentom i državama članicama. Tu treba učiniti više. E, izvješće gleda i na e, socijalnu stranu i tog dosija. Previše građana još uvijek ne vjeruju takovim vozilima. Gospodin Van Miltenberg je također spomenuo nešto o obrazovnom sustavu. Ova autonomna vozila mogu utjecati i na obrazovni sustav. Jedna stvar u kojoj se ne slažemo, nju trebam spomenuti. A to je e, to su podaci. E, dostavljanje podataka od strane e, proizvođača na tržištu i e, uslugama kad se radi o autonomnim vozilima. Recimo leasing. Ta industrija treba sve podatke za održavanje, na primjer. Povezano sa restoranima i hotelima je također važna povezanost sa domom, sa kućom. To je vic. E, možete e, uključiti grijanje prije no što dođete kući. Mm. Želimo. OEM-ovi e, dobivaju podatke i dostavljaju ih povezanim partnerima. E, e, povezani e, partneri mogu imati izravan pristup podacima. Ja dolazim od pučana. Mislim da trebate ovdje imati ravnotežu kad se radi o podacima povezanost OEM-ova i partnera Morat ćemo odlučiti to glasanjem. Ako neki jako inteligentni kolega ili kolegica može nešto drugo predložiti. Zahvaljujem na cijelom procesu. Imali smo dobre e, povratne informacije o kvaliteti izvješća, ali evo ovaj problem još ostaje da ga riješimo mm, mm, e, u e, izvještaju CITISA se također o tome govori. Hvala lijepa. Hoće li Ismail Artuk uzeti riječ? Hvala Diter, e, dragi kolege i kolegice, dobro jutro. Ispričavam se, e, gospodin Ohili je na putu za parlament, pa moram izvještavati umjesto njega. U prvom redu, e, uvjeren sam da je izvještaj dobra inicijativa parlamenta i raznih odbora. Imko, Itre i Juri zaslužuju e, našu zahvalu zbog e, dobrih amandmana, kao i gospodin Vandekamp koji je ispregovarao ovaj tekst. Imamo drugačije pristupe u tri područja. E, također izvještaj CITES-a. Nakon tog izvještaja e, završili smo automatizaciju, zapošljavanje problem i socijalni problem. E, u nekim kompromisima smo to dotaknuli, ali moramo ih više pocrtati. Ne shvaćam zašto ne tražimo jasnije objašnjenje o tome o, generalnoj strategiji komisije trebamo i pravne e, e, pravna pojašnjenja industrijska revolucija nam je pred vratima nemamo vremena sada trebam vašu podršku kod glasanja to je alternativni e, kompromis stavak 4 4a E, podaci o vlasništvu kako bi se e, osigurao pristup koji je tehnološki neutral e, i to za cijeli lanac autonomne vožnje. U izvještaju CITES-a je bio jedan prijedlog da se uključe sve treće strane, svi subjekti trećih strana a zašto sada pučani žele e, suziti to područje na samo nekoliko partnera. E, pučani i ALDE e, su preuzeli alternativni kompromis nakon toga što je mnogo toga zanimljivog brisanog. Slijedili smo SID i GUE u e njihovim prijedlozima. Trebamo zakonodavnu akciju, ne samo strategiju komisije. Trebamo uključiti e, cijeli e, lanac autonomnih vozila u to. To je stajalište SID-a i našeg izvjestitelja u Sjeni. Hvala lijepa. ECR e ima. Gospodin Smolnovski, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa izvjestitelju gospodinu Van de Kampu i drugim kolegama izvjestiteljima u Sjeni na radu na ovom izvješću. Neću ponavljati argumente o raznim perspektivama autonomne mobilnosti ovo izvješće je dovoljno opsežno. E, um, ne radi se samo o cestevnom prometu. Želimo sigurnost zaštitu podataka uh, uh, prava potrošača na ovom tržištu koji još ne postoji. ECR uh, bi želio da imamo pravično tržišno e, natjecanje na području e, servisa i održavanja e, vozila mehaničarske radionice će tu igrati veliku ulogu. Ne želimo da potrošač bude upućen na proizvođača. Želimo da ima na raspolaganju dobre usluge treba imati pristup podacima, naročito o sigurnosti e, trebamo zaštititi naravno i intelektualno vlasništvo. Međutim, postoji opasnost rupa na području sigurnosti. To treba shvatiti ozbiljno. U... Vidimo također potrebu da poduzmemo hitne zakonodavne korake. Prvi sjećan 2020. je dobar rok za konačnu odluku. Slažemo se sa prijedlozima izvjestitelja i e, kompromisnim amandmanima. Mi ćemo glasati za izvješće. Hvala lijepa. A sada da dajem riječ izvjestitelju u sjeni Aldea. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ja bih eh, također želio zahvaliti gospodinu Van de Kampu i izvjestiteljima u Sjeni na dobroj suradnji na ovom izvješću. Ovo je izvrsno izvješće i mislim da vodi korak naprijed kada se radi o napretku prema autonomnim vozilima u Europi. Važno je za nas e, kao Europa da budemo u vodstvu zato što se stvari kreću i u ostatku svijeta. S druge strane, bolja sigurnost prometa će smanjiti i emisije CO2 i pomoći sa e, tokom e, vozila, a to je izraženo u različitim amandmanima i u kompromisima. Također pozdravljam i sve druge amandmane koji sagledavaju e, neutralni pristup e, tehnologije. Isto tako pristup podacima e, je važan uvjet kako bi tržište dobro funkcioniralo. Govorilo se mnogo o stavcima 4 i 4a i drago mi je što izvjestitelj koristio riječ zakonodavstvo ovdje. Mislim da je potrebno prihvatiti da je potrebno zakonodavstvo. Ja mogu prihvatiti kompromis u obliku u kojem je sada, zato što u određenom trenutku ćemo zaista trebati zakonodavstvo i e, zaista je došlo vrijeme kako bismo donijeli takvo e, zakonodavstvo vezano za autonomna vozila jer to nije samo u e, javnom interesu i sigurnosti nego se radi i o poticanju dionika na tržištu da razvijaju takva vozila Isto tako je važan pristup podacima u vezi s time. U zaključku mislim da je ovo izuzetno važno izvješće i ono uspostavlja, odnosno šalje vrlo važnu poruku. Kaže komisiji, zakonodavstvo je e, potrebno, ali e, komentari izvjestitelja pokazuju da trebamo e, oprezno to razmotriti i vidjeti što trebamo. Trebamo procjenu učinka i slažem se sa izvjestiteljem da ne govorimo tu samo o vozilu koje je konvertibilno, nego ovdje govorimo i o e, važnosti pristupa e, podatama. Tako da možemo e, prihvatiti ove kompromise. Nadam se da ćete dobiti i potporu u parlamentu jer će to biti izuzetno važno za komisiju. Hvala lijepa, e, radujem se glasovanju. Hvala gospodine von Miltenburg. Drugi izvjestitelji u sjeni nisu ovdje od zelenih. Evo, od njih ne možemo dobiti nikakav doprinos. E, gospodin Zamon, predstavnik e, odbora e, socijalnog i ekonomskog odbora. Hvala lijepa, hvala što mogu govoriti o našem stajalištu, o povezanom i autonomnom vozilu i vožnji. E, podupiremo ovu inicijativu. Ova tehnologija je sada dovoljno zrela e, e, kako bi i u automobilskom sektoru postigla sigurnosni standard koji imamo u zrakoplovstvu i pri željeznicama. Prema tome ta se tehnika isplati, ali taj je put dug E, moramo razlikovati između onoga e, što će se sada dogoditi, to je poluautomatizirana vožnja, a poslije potpuno automatizirana e, vožnja, vožnja bez vozača. Kod sustava uz pomoć to je povezano sa velikim troškovima. E, možemo to imati samo u novim automobilima. E, evo, moramo obnavljati e, automobilsku flotu. Drugo, danas već imamo mnoga takove sustave u našim automobilima. Vidimo pojavu da E, ljudi ne znaju postupati s tim, ne znaju kako to funkcionira. E, pa onda isključuju te sustave. E, imamo također kod iznajmljenih vozila probleme. To nije jednostavno. Mi smo postavili zahtjev za automobilsku industriju i za gradove i općine da eh, organiziraju tečajeve osposobljavanja i da zato eh, također stave na raspoloženje prostore. Autonomna vožnja je još daleka, eh, premda već imamo tehnologiju za to. Automobili kako danas voze E, si moraju e, dijeliti e, cestu sa konvencionalnim vozilima, sa pješacima, sa posebnim vozilima. I to je problem. Ako želimo 100% sigurnost od autonomnog sustava, a to je naš zahtjev, tu nemamo nikakve tolerancije. Onda će biti teško da se ovi razni sustavi nalaze na istoj cesti Stoga smatramo da je to na kraju veliki izazov na strukturu gradova, cesta, prometnih puteva. E, ovako gradovi kakvi postoji u Europi će teško podnijeti autonomnu vožnju. I na kraju sigurnost, govori se o tome. Pristup podacima u automobilu, e, o tome smo upravo nešto čuli. Taj pritisak dolazi od e, trećih e, strana, od platformi. Mi mislimo da je to točno, to je novi poslov, to je novo poslovno područje, ali u prvom redu je važna sigurnost. To ne želimo e, nesigurnost kao što je imamo kod pametnih telefona. Automobili nisu telefoni, tu trebamo propise i moramo u prvom redu misliti na sigurnost. Hvala, hvala lijepa. Hvala na vrlo jasnom izlaganju. A sada molim komisiju. Van Linden ima riječ, izvo. On će nam dati pri, mišljenje komisije, izvolite. Good morning. Uh, Dobro jutro. U ime komisije samo želim na brzinu nešto reći prije nego što dam riječ svom kolegi. Izvješće e, na neki način naznačuje da kada se radi o e, potpuno autonomnim e, vozilima, da je to zapravo evolucija CTS sustava i da neće trebati suradnja. Mislim da moramo biti oprezni jer CATS i korporativni sustavi će biti bitni za potpunu automatizaciju. Dakle, ako želimo da oni budu 100% sigurni cijelo vrijeme, morat će moći koordinirati i E, komunicirati svoje aktivnosti. Hvala. Da, dobro jutro svima. Ja sam iz glavne uprave e, GROW. Dakle, mi pozdravljamo potporu komunikaciji komisije e, od prošlog svibnja Želio sam samo reći da je to samo početak ove aktivnosti. Komunikacija je bila prvi korak, ali već provodimo taj korak i kad je moj kolega govorio o korporativnom ITS-u, mi već pripremamo zakonodavstvo kako bismo omogućili tu suradnju između vozila. E, u istom smislu radimo i u i na pitanju pristupa podacima. Mnogi od vas su to spomenuli i rekli da je to jako važno pitanje. Ideja je da pripremimo teren za moguće, zakon, moguće zakonodavno djelovanje. Mislim da ste vi to već spomenuli. E, trebamo procijeniti različite mogućnosti koje stoje pred nama, ali već radimo na tomu i ideja da budemo spremni za e, sljedeći mandat komisije. Posljednja stvar spomenuto je nekoliko puta. Trebamo zakonodavstvo, imam dobre vijesti za vas. Sljedeća točka dnevnog reda jest zakonodavstvo jer mi predlažemo pravila za sigurnost vozila. ćemo velike prilike da otvorimo put autonomnoj vožnji pa zato vam, eh, vas pozivamo da napredujete na ovom dosjeu, jer to isto tako znači da treba ispuniti neke zahtjeve vezane za sigurnost tih vozila. I posljednja stvar je ljudski faktor, da i ovdje mi već provodimo komunikaciju prošlog svibnja, recimo jučer smo imali jedan događaj koja je gospođa Bulš e, organizirala o e, utjecaju autonomne vožnje na radna mjesta sa mnogim dionicima. Dakle, samo sam želio reći da smo počeli raditi i na tomu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Mislim da parlament i komisija mogu na tome surađivati. Mm, e, e, mislim da imamo sada, da je dobro da imamo uredbu o zaštiti podataka. Ona je došla u pravo vrijeme. E, glasanje će biti sutra u 10 sati. Vi mu ću dati sada riječ da sažme našu raspravu. Izvolite, izvolite, imate riječ. Da, pa pa gospodine predsjedatelju. hvala vam lijepa. Poslušao sam sve mudre komentare koje su dali izvjestitelji u Sjeni. I želio bih zahvaliti Europskom eh, gospodarskom socijalnom odboru i na njihovim eh, primjedbama. Zahvaljujem naravno i Europskoj komisiji. Imate e, dvije glavne uprave, e, glavna uprava GRO i glavna uprava TRAN. Mislim da ćemo uspjeti izraditi brzo zakonodavstvo jer Europa svakako mora osigurati da ne zaostaje. E, proces u Kini i u SAD-u se kreće vrlo brzo i moramo djelovati više nego govoriti. Hvala. Mislim da je to odlučujuće pitanje konkurencija sa Kinom i SAD. Prije no što e, idemo dalje, pozdrav bih e, grupu iz e, Turingena. Tu je s nama promet, logistika, taksi i sve što tome pripada. Idemo na peti, e, e, petu točku do dnevnog rega. Zahtjev za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zastavne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenim sudionika u cestovnom prometu. E, to to je e, opća uredba o sigurnosti iz 2018. Nadležni odbor je e, IMKO. E, mi tome dajemo doprinos. Mađis von Wiltenberg je naš izvjestitelj. Evo, predlažem da mu damo riječ. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Jučer smo imali vrlo konstruktivan sastanak izvjestitelja u Sijeni o ovome i želim zahvaliti svim kolegama na njihovoj doprinosu. Pronalaženje kompromisa nikada nije lako, posebno kada uzmemo u obzir da imamo 119, 191 amandman koji nekad idu u raznim smjerovima. Međutim, vrlo pozitivno smatram da možemo izraditi vrlo e, dobro izvješće za IMKO. Osim toga, poboljšanje sigurnosti na europskim cestama je jedna od stupova ovog dosija i zato bih želio iskoristiti mogućnost kako bih naglasio nekoliko glavnih pitanja. E, mislim da, još uvijek mislim da mjere sigurnosti koje je uvela komisija će imati vrlo veliki utjecaj na poboljšanju sigurnosti na cestama i ne smijemo to olako shvatiti. Također to pruža, kao što je komisija već rekla, veliki korak naprijed za autonomnu vožnju stvari kao e, inteligentni sustavi za regulaciju e, brzine i isto tako za prepoznavanje raznih stvari na cesti su već, se već koriste i trebamo podržati e, te sustave i poboljšati ih. Također moramo biti vrlo oprezni i zato imamo i neke amandmane o uvođenju mogućnosti da E, lako gasimo neke sustave jer oslabljuju i učinkovitost e, mehanizama sigurnosti. I zato moramo biti oprezni i vidjeti što možemo učiniti e, kada se radi o e, postizanju kompromisa. Mislim da e, neki, neki sustavi sigurnosti moraju biti obvezni u svim vozilima kako bi se poboljšala sigurnost. Dakle, to ne bi smjelo ovisiti o razini luksuza određenog vozila. Osim toga, ne smijemo zaboraviti i zaštitu podataka, posebno vezano za e, ovaj mehanizam za e, evidenciju podataka. Ja sam e, predložio mnoge amandmane vezane za to i nadam se da ćemo iznaći jedan kompromis koji će se široko podržati. I konačno želim naglasiti Eh, jedan eh, važnost eh, blind spot information sustava, dakle sustava za, za mrtvu točku. Dakle, to je vrlo sveobuhvatno razrađeno u prijedlogu komisije i zato mislim da je nepotreban sustav za skretanje, i, ali ovdje bih želio određeno pojašnjenje ili pojašnjenje mojeg mišljenja komisije da vidimo da li to još uvijek postoji u prijedlogu komisije ili trebamo to pojasniti i nešto dodati. E, ja sam e, spreman postići kompromis i na tom sustavu. E, kao odbor TRAN moramo također imati jedno ambiciozno ali realistično mišljenje, a moramo dati dovoljno vremena industriji za inovacije i ulaganja jer ne smijemo zaboraviti važnost e, e, uvođenja tih novih sigurnosnih sustava u vozila i na kraju poboljšati sigurnost na europskim cestama. E, nadam se da moji kolege dijele moju ambiciju da ćemo e, postići zadovoljavajući rezultat. Imamo i malo više vremena s obzirom da će glasovanje u INKO biti tek početkom sljedeće godine, pa mislim da možemo odgoditi glasovanje u ovom odboru do 10. E, siječnja. To je i priopćeno izvjestiteljima u Sijeni kako bi iznašli više kompromisa, iako moram reći to nije uvijek lako, jer imamo e, tri amandmana koji su e, predloženi. Samo brisanje ovih mehanizama za sigurnost e, znači da je vrlo teško postići kompromis. Sve se svodi na glasovanje. I uglavnom sam e, jako zadovoljan za, s ovim procesom i mi ćemo dodatno vrijeme iskoristiti kako bismo postigli još nekoliko dodatnih kompromisa. Hvala na pozornosti i radujem se što ću raditi s izvjestiteljima u Sijeni na ovom izvješću. Hvala. Ja, Hvala lijepa gospodine von Milterberg. A sada doprinosi izvjestitelja u Sijeni. Ja sam to zapučane Evo, vidite da ću odmah početi. Hvala lijepa na ovim kompromisnim e, amandmanima. Htio bih se ispričati što jučer nisam bio na sastanku. E, stigao sam ovamo tek navečer. E, ali me vrlo, su me vrlo dobro zastupali. Zahvaljujem izvjestitelji što je uzeo u obzir naša stajališta. E, imamo 99 amandmana i imamo i kompromise e, koji pokrivaju 27 amandmana. Mislim da smo dobro napredovali, e, iako su neki amandmani identični. Stoga sam predložio da se više amandmana e, uključe u kompromise, pa da imamo do, e, još dodatan broj kompromisa. U kontroverznim temama smo došli do zajedničkog stajališta. E, Već i komisijin prijedlog je jako dobar on je dobar jer se bavi temama e, koje su e, se nalazile već pred godinu i pol u mojem e, prijedlogu na vlastitu inicijativu pred godinu i pol. Možemo sve te prijedloge još malo poboljšati i tako doći do zajedničkog stajališta. Ja sam dao naš, moje prijedloge ona ih je, e, izložila ih je moja asistentica. Ne radi se o tome e, da nađemo kompromise bez sam, zbog samih kompromisa. Moramo stvari pristupiti ozbiljno e, kako bismo došli do zajedničkog prijedloga koji će poboljšati cestovni promet. To je naš zajednički cilj i ne smijemo ništa izostaviti u našem, našim nastojanjima da osigur, osiguramo naše sugrađane. Veselim se na zajednički rad. Nadam se da ćemo imati sigurniji cestovni promet za naše sugrađane. Za SID je Olga Senalova, ona je ovdje, izvoli, imaš riječ.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 Dakle, mi smo se sastali na razini izvjestitelja u Sijeni i proučili smo sve moguće kompromise. Neke prijedloge smo e, dali i neka stajališta definirali u odnosu na amandmane. Dobili smo ih jako puno i ponekad su jako različiti. Dakle, moram reći da e, naš posao nije bio lagan i da još imamo dosta toga što se tiče recimo e, oblika kabine, to će sigurno poboljšati vidljivost za vozača e, koji će imati dakle bolju vidljivost oko e, u odnosu na situaciju oko vozila i mislimo da je to dobar kompromis. Nadalje, kompromis u odnosu na tip guma, a to e, s obzirom na testove u različitim uvjetima. O tome trebamo govoriti kao i o načinu prikupljanja podataka nakon prometne nesreće. Ovdje se postavlja pitanje e, registracije, e, odnosno pohranjivanja e, takvih podataka, ali isto tako i učinkovitosti samog mehanizma. Dakle, i dalje ćemo raditi na ovom kompromisu i pokušat ćemo E, uključiti u njega još neke amandmane. U svakom slučaju zahvaljujem na odličnoj suradnji s predsjednikom i vidim da imamo stajalište koje će biti uspješno primijenjeno u e, izvješću IMKO-a, a to je povjerenstvo koje je e, nadležno za ova pitanja. Hvala lijepa gospođo Senalova. ECR. E, Robert Cile nije ovdje. Gospodine Ludvih, jel bi vi nešto rekli o tome? Naravno, mogu reći nešto. Ne podržavam baš previše svu tu elektroničku opremu koja će preuzeti odgovornost vozača. Po mom mišljenju bilo bi bolje educirati vozače da budu bolji vozači. Jer bez obzira na koliko tehnologije uvedete u svijet vozača, neće pomoći. Zato što će svo to elektronsko, sva ta elektronska e, oprema e, biti u sklopu kompjutera jer, jer da je kompjuter nešto što vodi vozilo već bi davno nestali automobili zato što bi se odjednom srušilo i zaustavio sustav i zato mislim da ako se vozač pouzda upravo na, to na tu elektronsku opremu, to može biti opasno. I kao što znate, ja sam i vozač e, e, ovih trkačih vozila jedina stvar koja e, spašava vozača u reliju je način na koji ja upravljam vozilom. I zato se radi o tome da treba educirati vozače da budu bolji vozači jer iskreno govoreći postoji jako mnogo loših vozača danas e, na cesti. Vidite ih svakodnevno. I bez obzira koliko elektronskog, e, elektronske opreme stavite u vozilo, to neće pomoći jer oni jednostavno ne znaju voziti. Ne shvaćam zašto se ne usredotočimo na to da educiramo ljude. To je kao kompjuter. Ako ne možete e, dobro koristiti e, računalo, bolje da koristite olovku jer nećete ništa postići na, na računalu jer ga ne znate koristiti. Ista stvar vidi za vozila. Dakle, to je moje mišljenje. Hvala. Ja, vielen Dank, Hvala lijepa gospodine Lundgren. E, sigurno postoje mnogi vozači koji su loši, ali nitko to ne priznaje. Svi misle da su sjajni. A sada za zelene. E, Mihael Kramer, izvjestitelj u Sjeni. Hvala lijepa. I ja bih se zahvalio izvjestitelju i izvjestiteljima u Sjeni. Vrlo dobru raspravu smo imali. Izvjestitelj u Sjeni mm, je e, nije bio tamo, bila je tamo njegova asistentica koja ga je vrlo dobro zastupala. Imamo četiri stvari koje bismo mi željeli riješiti kao zeleni. E, asistencija e, treba postojati e, samo kod novih automobila E, mislim da trebamo omogućiti da i e, već postojeća vozila e, budu dodatno opremljena jer ćemo inače imati mnogo nesreća. Druga stvar, ograničenje brzine u svim vozilima to mora postojati a onda ako prekoračimo brzinu će doći signal E, odlučujuće je pitanje jel se to može isključiti. E, mi želimo da ta ograničenja budu fiksna da ih ne možemo prekoračiti postoje onda situacije e, u kojima e, izbjegnem nesreću tako da vozim brže ali s druge strane ako ta mogućnost postoji onda je stalno možemo koristiti više nas to ne brine i onda ćemo imati više nesreća e, E, prema tome e, ograničenje brzine je fiksno ne može se mijenjati ili isključiti e, vozači se moraju to, na to priučiti i u neke rizike uopće ne smiju ulaziti evo ne možete čak ni teretno vozilo prestići u nekim situacijama kontrola alkohola e, samo u e, teretnim e, vozilima. Međutim, to nije dobro. Opasnost alkohola, konzumacije alkohola je jednaka za sve. I taksist ili vozač autobusa mora biti uključen u, to, u, u tu kontrolu. I na kraju zadnja točka. Eh, je takozvano Doring, to je nova tehnologija. Eh, većina biciklista eh, mm, nastradaju tako da voze kraj automobila i onda automobil otvori vrata. To je vrlo opasno za biciklista. I tu imamo takozvan doring koji ne samo signalizira na udaljenosti od 60 metara da li dolazi biciklist, već e, i automatski zaključava vrata ako e, je to slučaj, ako biciklist dolazi. To je tehnička mogućnost. U nekim e, vozilima to već imamo, tu napravu. To neki proizvođači već mogu proizvesti, ali samo na zahtjev e, kupca. Ali ako to postaje e, općenito, onda će se sigurnost e, značajno povećati. Biciklisti će time biti zaštićeni. Time možemo spašavati ljudske živote. Evo, to je naš zahtjev. Mi ćemo surađivati sa IMCO-om. Mislim da bi bilo dobro da zato dobijemo većinu. Hvala. Hvala lijepa, gospodine Kramer. Sad smo završili sa izvjestiteljima u Sjeni. E, gospođa Ajala Zende se javila za riječ. Ines, javila si se za riječ. Evo, dajem ti riječ, izvoli. <laughs> Ispričavam se, gospodine predsjedatelju. E, gledali smo na popis za glasovanje, pa se ispričavam. Posebno e, zato što smo gledali na mehanizam za povezivanje Europe i popise za glasovanje, nisam imala šanse još pogledati sve amandmane i prijedloge, ali sam željela zamoliti sljedeće gospodina e, Miltenburga. Sva taj govor o zaštiti podataka i posljedicama u stvari proizlaze iz jednog priročnika. Pitam se koliko vozača u stvari čita e, cijeli priručnik kada voze automobil. Nisam vidjela amandmane. ali pitam se o nekim e, trgovačkim društvima koji su potpisala, koja su potpisala ugovore. Jedno trgovačko društvo koje nije iz Europe, koje je s druge strane Atlantika, kada kupite vozilo morate potpisati ugovor o podacima. Dakle, ne radi se o zaštiti podataka, nego korištenju podataka. Ali taj subjekt znači da bi možda e, trebalo osvijestiti vozače o tome što kupuju. Oni ne kupuju samo vozilo, nego nekoga ko e, zapravo objavljuje podatke. Gospodin Miltenburg u amandmanu desetom kaže da je protiv toga da tijela javne vlasti i uprave koriste te podatke na anoniman način. za statistike o, nesrećama. Mislim da je jako bitno kada bismo mogli koristiti anonimno, naravno, te podatke o, kada se radi o nesrećama. Hvala lijepa. Nemamo daljnjih javljanja za riječ. Dolazimo do komisije. Izvolite, imate riječ. Dajem vam riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem i izvjestitelju, gospodinu Van Miltenburgu, što nam je što je toliko pozornosti posvetio našoj inicijativi da poboljšamo sigurnost na cestama e, tako da riješimo sigurnost vozila. I naravno, gospodin Koh, e, vi imate pravo što ste rekli da ste bili vrlo veliki izvor inspiracije sa svojim izvješćem na vlastitu inicijativu. Naravno, vrlo nam je drago što vidimo da se rasprava u Europskom parlamentu e, sada razvija, ide dalje. Ima nekoliko stvari koje želimo reći o onome što sada radite. Ono što želim naglasiti jest da amandmani koji obuhvaćaju određene tehnologije ili mjere koje mi predlažemo, recimo e, inteligentan e, sustav pomoći pri kontroli brzine, Dakle, mislim da ovi prijedlozi amandmana se temelje na pojmu da e, neki alternativni sustav, dakle informacija o e, maksimalnoj brzini umjesto sustava kojeg mi predlažemo, koji e, surađuje s vozačem, neće možda biti jednako učinkovit. Mislim da neće biti učinkovit jer sustav koji mi predlažemo ima učinkovitost 17-19%, smanjenja rizika. Kada se e, sustav razvodni u jednom sustavu koji daje samo informacije o ograničenju brzine, imamo fenomenalnu promjenu e, rizika. Inteligentni e, sustav za pomoć pri kontroli brzine je, je jedinstvena mjera, najbolja mjera. Dakle, ako samo to smanjimo za nekoliko kilometara na sat, ima užasno veliki utjecaj na smanjenje rizika i jer e, korisnost zapravo kaskadno pada i zato morate biti svjesni još uvijek radim na brojkama, međutim govorimo o stotinama i tisu, ili možda čak tisućama dodatnih e, gubitaka života ako krenemo e, ako zamijenimo ovaj sustav za nadzor e, za pomoć pri kontroli brzine na sustav informacija o brzini. Znam da postoje dvojbe o dostupnosti sustava. Naravno, taj sustav već postoji na tržište i neki proizvođači u Euroenke imaju jako dobre e, rezultate u vezi s time. Znamo da postoje neka istraživanja koja kažu da postoji 10% nepouzdanost ili pogreška. To je bilo prije par godina ali ako ja u na svojem izvješću imam 9 od 10, onda ću biti jako sretan. Mislim da je dobra, dobar rezultat, izvrstan rezultat, jer znamo da 2018. ako govorimo o 2022. imat ćemo obvezno uvođenje najprije u novi modele, a dvije godine nakon toga to će biti za sve za sva nova vozila. Dakle, tehnologija će toliko već napredovati i onda ti sustavi rade na temelju e, informacije o infrastrukturi. Govorili smo danas i o autonomnoj vožnji. Autonomni automobil također mora imati e, taj ograničivač brzine, jer no, znači da države članice nemaju izbora, moraju poboljšati te informacije. A ISA, Intelligent Speed Assistant, koji će postati obvezan, će mnogo bolje funkcionirati nego danas. I za mene je to jedna situacija u kojoj svi pobjeđuju, pa želim da uzmete svakako to u obzir. Postoje još e, neki komentari e, o vozačima. E, ljepota ovog paketa kojeg mi predlažemo da je da vas e, štite i od loših vozača. Čak i ako ste dobar vozač i susretnete se s lošim vozačem, ovo ima potencijal da vam spasi život i smanji e, stradanja na cesti. Dakle, ovaj e, sustav pomoći pri kontroli brzine koji mi predlažemo nije takozvani hard speed limiter koji vam neće omogućiti uopće da idete brže koliko mi znamo, to će spasiti mnogo više života nego što možemo zamisliti. E, znamo da ne možemo tako nešto predložiti. Pa predlažemo ono što je e, odmah ispod toga, a to je inteligentni sustav za pomoć pri kontroli brzine. Dakle, ako on prepozna da ovdje nije 100 km na sat nego 50, on radi sa vozačem, a vozač neće, vozaču to neće smetati. A ako ne, to ne funkcionira iz nekog razloga, onda će to biti kao tradicionalna vožnja. Morat ćete sami paziti na ograničenje brzine, kao što radite i sada. Dakle, to je inteligentni sustav. Međutim, taj sustav koji mi predlažemo je e, sigurnosni sustav u posljednjoj, e, posljednjoj fazi. Dakle, mi ovdje govorimo o autonomnom e, sustavu zaustavljanja. Kada je gotovo prekasno, onda će intervenirati. I nemojte misliti da mi pokušavamo nametnuti taj sustav za vozače. Iako će on pomoći kod daljne automatizacije jer koristi iste e, sustave. E, isto imamo sustav za zadržavanje u prometnoj traci i napredni sustav za kočenje. E, dakle, ako on nema razloga da vas vrati na prometnu traku. Dakle, samo kada postoji opasnost od, da, da odmah dođe do nesreće. Međutim, mi ne predlažemo da uvedemo neke mehanizme koji su obvezne, koji će ograničiti vozača i, koji u kojima vozač više neće morati e, obraćati pozornost na cestu. I konačno ovaj fenomen Doringa, dakle ovog sustava štićenja biciklista, nemamo još uvijek ove, e, ove podatke koji će podržavati ovih 40% stope E, nesreća biciklista. To je nova tehnologija, mi znamo. Također znamo da neki proizvođači pokušavaju nešto staviti na tržište, ali to nije jako pouzdano, nije dovoljno brzo, previše je složeno i zato smatramo da još mnogo posla potrebno kako bi e, mi to mogli predložiti i za sada to ne, ne podržavamo. I konačno, gospodin Van Meterberg je rekao da ovaj sustav e, za skretanje ili sustav detekcije mrtve točke. Dakle, to su dvije različite stvari. Kao prvo, e, imamo pomoćnika za skretanje ili onaj koji daje informacije o mrtvoj točki. Dakle, radi se kada se kamion okrene i pogodi biciklista. A u drugom članku imamo takozvane e, nesreće kada idete polako naprijed, kada e, pješaci ili djeca dođu jako blizu kamiona i e, vozač u kamionu ne vidi e, tu osobu i krene. I to e, je u tom e, članku i potvrđujemo da i ovaj e, pomoćnik za skretanje i onaj za detekciju mrtve točke je obuhvaćen istim člankom i zato podupiremo taj amandman kao što je gospodin Van Milteburg predložio. Eto, to je to s moje strane. Hvala lijepa prije izvjestitelja da nešto kažem o Doringu. Želio sam samo vas obavještavati o tom. Uh, u uh, novinama Bild na naslovnici je e, bio sljedeći naslov. Mercedes vas štiti. Mercedes ima srce za bicikliste. Tu se onda opisuje Doring. E, još jedan naslov. Tehnika koja spašava živote. E, ovo je sada došlo. E, to Mercedes ugrađuje i drugi. Evo, ako to oni rade, a sada komisija kaže to nam je prebrzo, ne možemo to pratiti. Mislim da je, da je dobro da to uvedemo, može spasiti živote. Hvala za ovu dopunu, e, hvala na svim e, objašnjenjima o inteligentnoj e, pomoći pri vožnji. Mislim da je to ono, oni vruć, kesten koji, a to moramo riješiti. Gospodin Van Miltenberg ima na kraju riječ. Da sažme. Hvala gospodine predsjedatelju, vrlo kratko. Da, jasno je e, da se mogu, može naći e, zajednički kompromis. Jučer smo recimo raspravljali o e, prepoznavanju kretanja. Neki od naših kolega su to htjeli obrisati, neki su samo postavili rezervu zbog njihove, e, njihovog straha od zaštite podataka, pa ćemo učiniti nešto s tim dvojbama jer su one legitimne. Pa ćemo vjerojatno predložiti još jedan kompromis. Onda kada se radi o zaštiti podataka, kao što je rekla gospođa Ajala, mislim da je najbolje da vam pošaljem novaj, novi tekst kompromisnih amandmana u koji smo ugradili da e, proizvođač e, mora osigurati da ovaj, e, ovaj, uređaj za snimanje podataka e, da se on ne može pratiti. To je vezano i za ICO. Mislim da ćemo iznaći kompromis vezano za ovo pitanje. Također ste spomenuli i snimač nesreća, dakle da se koriste podaci i za individualne podatke nakon nesreće tu e, dosta nevoljko to prihvaćamo. Mislim da možemo koristiti podatke za istraživanje, ali to su šira istraživanja nego e, istrage nakon neke nesreće. Isto tako, mislim da ćemo iskoristiti dostupno vrijeme kako bismo e, pronašli dodatne kompromise i mogli glasovati 10. siječnja. Ali moramo uzeti u obzir i to da postoje i razni amandmani koji idu u e, različitim smjerovima, pa sam uvijek voljan postići dodatne kompromise. Nekad to nije moguće, jer e, moramo paziti da imko ne koristi samo riječi, e, nego da osigura ono što, da ono što, da vidimo da li želimo te sustave ili ne želimo te sustave, to moramo jasno reći kako bismo imali jedno čvrsto mišljenje. Hvala lijepa. Dank, e, Hvala lijepa, gospodine Van Miltenberg. U 92% nesreća uzrok je e, ljudska greška. E, to pokazuje da trebamo bolje vozače, ali i, i neku pomoć koja bi takove nesreće mogla izbjeći. E, glasat ćemo 10. siječnja o ovom izvješću. Već se tome veselim, veselim se i našoj suradnji. Na e, točka šest, promicanje pravednosti i transparentnosti za poslove korisnika usluga internetskog posredovanja. E, izvjestiteljica je Klaudija Tapardel. Izvolite, imate riječ. Drage, dragi kolege, izuzetna mi je čast i drago mi je što nakon rasprave e, sa izvjestiteljem u sjeni uspjeli smo iznaći vrlo dobar kompromis za ovo izvješće. Radi se o jednom uravnoteženom izvješću i e, sve političke, e, svi klubovi, sve, svi kolege su se složili, svi su bili izuzetno fleksibilni kako bismo našli ovo kompromisno rješenje i na tome sam i zahvala. Imamo jedno e, vrlo dobro izvješće e, koji ima e, uravnotežen pristup, a radi se najviše o transparentnosti na pružatelju usluga za internetske platforme. Možemo podržati sve, sve kompromisne amandmane. Smatramo se da smo e, postigli napredak zbog toga što smo neke ključne stvari uspjeli e, poboljšati, drugim riječima transparentnost. Dakle, neke platforme koje se e, koriste dodatnim kanalima kako bi prodali usluge ili robu mogu to činiti ukoliko to žele. Što se tiče razdoblja upozorenja za sve izmjene ne. E, smatramo da je potrebno imati razdoblje od 15 do 30 dana prije no što dođe do ikakovih izmjena. Međutim, ako do izmjene dođe odmah, onda naravno takvog razdoblja ne bi bilo. Tako da u tim slučajevima platforme moraju odmah intervenirati. I još nešto što je važno, e, pružatelji e, moraju imati priliku da pregovaraju o pristojbama koje moraju platiti za pristup platformi. E, I to treba biti uravnoteženo. Što se tiče kompromisa broj 12, to je jednako važno. Zašto? Zato što pokriva sustav klasifikacije pružatelja usluga na samoj e, platformi. E, te parametre treba nediskriminatorno e, primijeniti i svaka dodatna izmjena o njoj treba obavijestiti pružatelje usluga i to pravovremeno. Budući da je e, ova e, klasifikacija jako važna i za pružatelje usluge i za potrošače jer su oni ti koji na kraju donose odluke i to e, temeljem tih, tog klasmana. Smatrala sam da su svi ti parametri E, transparentni i da se primjenju na nediskriminatorni način. Još jedan aspekt e, o kojem bih ovdje htjela nešto reći i koji je izuzetno važan za turizam. I u tom smislu mi je doista drago što sam e, dobila potporu različitih političkih klubova i e, evo što imam za reći. Dakle, platforme moraju e, potrošaču ponuditi druge usluge, a ovdje e, se pozivam na klauzule najnaprednije nacije. Dakle, htjela bih da ovo tržište bude slobodno i da svi pružatelji mogu drugim kanalima pružanja usluga ponuditi svoje usluge. Što se tiče turizma, primjerice, pristup i pristanak e, e, da na drugi način pristupi e, potrošaču, to je nešto što je, ide u korist potrošača koji može dobiti bolju kvalitetu za bolju cijenu. A što se tiče kompromisa 8, tu smo našli jedan tekst koji kaže da online platforme moraju ponuditi nediskriminatorne mreže, naročito kada govorimo o sankcijama u slučaju otkazivanja ugovora i tako I to je izuzetno važno jer moramo imati jednake odnose među stranama i biti sigurne da neće platforme od danas do sutra e, poništiti ugovore a da nemaju za to dobar razlog i da nije o tome naravno prethodno obavijestio potrošača. Tako da je jasno da ovdje imamo vrlo osjetljive e, stvari, vrlo osjetljiva pitanja za to, za to digitalno gospodarstvo i mislim da smo na sve strane e, našli e, jednu jako dobru ravnotežu za apsolutno sve sudionike u cijelom procesu, tako da se radujem unaprijed vašem uplivu a nadam se i pomoći te e, pozitivnom stajalištu odnosu na ovo izvješće. Hvala lijepa gospođo Bardel. Izvjestitelji u sjeni iz klubova. Evo, Vim za pučane. Izvoli, imaš riječ. Hvala. E, gospođa Ema Vitrumen, koja je trebala ovdje biti prisutna, je od mene zatražila da vam izložim sljedeću poruku vama, izvjestitelju. Gospodine predsjedatelju internetske platforme, važan su dio e, digitalnog gospodarstva, više od milijun poduzeća posluju upravo putem takvih platformi u Europskoj uniji. I zbog toga je važno da tu postoji, e, postoji jednaka prava, transparentnost, e, jednaka pravila za sve i da se sve to jamči tako što ćemo uspostaviti norme. E, to je izuzetno važno, naročito za turizam i promet, jer u tim sektorima takve platforme doista imaju vrlo važnu ulogu. Ima jako jako puno malih i srednjih poduzeća koje bi mogle, e, koja bi mogla zapravo kojima bi beneficirala takva e, jasnija i transparentnija pravila. Naravno, to nije lako e, pravno urediti budući da se radi o, o mnogim sektorima. Međutim, pokušali smo naći uravnotežen pristup te smatramo da je prijedlog e, komisije dobar, a što se tiče amandmana, oni još bolje uravnotežuju prijedlog komisije. Naš, e, naša izvjestiteljica je obavila odličan posao i EPP je e, spreman prihvatiti većinu amandmana iz kompromisnog prijedloga. Hvala Hvala lijepo. Dolazimo e, do ECR-a. Gospođa Demes Makarije. je o... Gospodin. E, kao prvo želim zahvaliti gospođi Tapardel, našoj izvjestiteljici, kao i kolegama na ovim e, amandmanima. Njih smo uzeli u obzir u kompromisnim um, um, uzeli u obzir i ovi kompromisni amandmani zapravo idu prema boljem, bolje ravnoteži e, teksta, tako da imate našu podršku. Upravo e, je to ono što osigurava zaštitu potrošača i zaštitu e, internetskih platformi, tako da mislim da je ovo jako e, dobar odgovor na izazove koji su pred nama, više e, transparentnosti, bolja zaštita za korisnike, a to će svakako poboljšati odnose između korisnika i ovih internetskih platformi. A što se tiče e, klauzule e, naj, e, klijenta koji je u najpogodnijoj poziciji, E, smatramo da je to jako dobra inicijativa jer e, daje neka jamstva potrošaču koji e, mora biti kadar doći do najbolje cijene. U nekim državama se otišlo dosta daleko na tom polju, međutim sada nam je potrebna prava europska strategija. trgovci i e, internetske platforme trebaju nastaviti e, imati dovoljno e, prostora za razvoj. Mislim da će ovakve izmjene omogućiti da se još bolje isprofilira. Gospodin Telička ima riječ. Hvala lijepa Klaudija Počet ću time da kažem da vjerujem da je komisija došla sa vrlo dobrim e, zakonodavnim prijedlogom kako bismo imali e, okvir za interakciju između poslovnih korisnika i platformi. E, naše je stajalište da nešto još moramo precizirati E, govori se o nijansama. Možda smo previše pocrtali neke elemente, a zanemarili druge. E, e, imali smo u Deutsche Bahn smo već imali neke mjere prije ovakovih mogućnosti platformi razvoj daje potrošaču veću jasnoću, može uspoređivati e, cijene i e, mogućnosti. Isto važi i za poslovni svijet. E, ne mijenjajući značenje zakonodavstva, mi smo tražili da se odrazi u većoj mjeri neke elemente nego što to predlaže komisija i to za korist e, poslovnih e, potrošača i platformi. E, uspjeli smo to iznijansirati ne samo na ovom području i na nekim drugim elementima. Uspjeli smo to malo poboljšati. E, mojim ću kolegama savjetovati da e, slijede izvjestitelja u kompromisima, ali jedan e, to je dijeljenje troškova za posredovanje. Tu se ne slažemo. Moji kolege i kolegice će slijediti izvjestitelja. Imamo vrlo solidan izvještaj. Evo, vrlo dobar proizvod u navodnicima. Hvala lijepa gospodine Telička. Gospođa Kilenen, Mirjam Zaguje, izvoli. Imaš riječ? Hvala. E, hvala, želim zahvaliti Klaudi. Imali smo stvarno odličnu suradnju e, i e, s vama kao i s drugim kolegama moram reći da smatram da ovdje imamo jedan vrlo uravnoteženi, vrlo uravnoteženo izvješće te da to doista možemo podržati. Evo, znate da mi obično e, ne podržavamo tako rado baš sve kompromise, ali evo čuda se događaju. I sada se dogodilo, hvala. Evo, završili smo sa javljanjima izvjestitelja u Sjeni. Gospođa Anderson, Lucy, imaš riječ. Hvala, evo i ja stvarno trebam čestitati izvjestiteljima. Stvarno su obavili odličan posao i moram reći da je ovo mnogo, su mnogostruko struko e, složen dosje što se pravnog e, e, aspekta tiče i u svakom slučaju komisija ima pravo da ide u ovom smjeru. Ovo su dakle vrlo teška pitanja u odnosu na pravo konkurent, ukupnosti Europske unije i jako je dobro da e, imamo mišljenje odbora za promet i za turizam jer e, vrlo često e, imamo slučaj da mala i srednja poduzeća koja stvarno ovise o ovakvim uslugama zapravo se nalaze u podređenom položaju jer samo e, njih mali broj e, zapravo nudi e, internetske opće tražilice tako da Imamo dakle neke amandmane e, koji su posebno izglasani, oni su tehničke prirode, ali oni su jako važni. Radi se o dakle tim nekim pomoćnim uslugama i to daje e, dodatnu uslugu, zaštitu i ovdje imamo jednu posebnu klauzulu u odnosu na mala poduzeća koja pružaju internetske e, usluge i oni se mogu pozvati upravo na takvu klauzulu jer ne želimo da e, cijela ova regulativa bude pre, e, preveliko opterećenje za mala poduzeća. Hvala lijepo i sada možemo stvarno ići dalje. Hvala lijepa gospođo Anderson. Sad imamo još komisiju. E, gospođa Lopijan, izvolite, imate li nešto reći o ovim našim poboljšanjima? Hvala, zovem se Mišel Kuning iz DG Grow, glavne uprave i zahvaljujem na svim, e, na svim izvješćima, na vašem uplivu i stvarno da se radujemo e, ovim poboljšanjima koji uvijek mogu poboljšati čak i najbolje prijedloge kao što je ovaj željeli smo se stvarno usredotočiti na transparentnost i na poboljšanje transparentnosti na svim poljima bez obzira na to je li se radi o tradicionalnim kanalima ili e, nečem drugačijem i zbog toga ostajemo stvarno otvoreni e, malo okljevamo u odnosu na mogućnost da odemo predaleko ovo je pristup u dvije faze u jednom sektoru koji, e, gdje, se stvari, gdje stvari idu vrlo brzo. E, dakle, e, imamo jedan observatorij koji se bavi upravom pitanjem ovog gospodarstva preko platformi, tako da smo malo na oprezu u odnosu na pristojbe, pitanje pristojbi i cijela rasprava oko toga. Sve to za to možda još nismo u potpunosti spremni jer ovo je jedna horizontalna e, mjera tako da moramo stvarno biti sigurni da to odgovara apsolutno svim platformama ali u svakom slučaju radujemo se e, i vjerujemo da ćemo stvarno e, brzo napredovati u radu na ovom veoma važnom projektu hvala Hvala lijepa gospodine König. imao sam krivo ime, oprostite. A sada dajem još riječ izvjestiteljici, izvolite. E, hvala gospodine predsjedatelju. Evo još jednom ću zahvaliti apsolutno svim kolegama i e, svim izvjestiteljima u Sjeni. Imali smo stvarno E, odlične amandmane kao temelj našeg rada, pa sam ja e, uspjela e, pripremiti svoje izvješće Zahvaljujući e, toj potpori zahvaljujem također i e, tajništvu naše komisije na potpori. Nemojmo zaboraviti da sam pokušala stvarno imati jedan integrirani pristup kako bih e, i smo izbjegli fragmentaciju koja postoji na razini država članica. Ovdje govorimo o digitalnom gospodarstvu, tržištu, to je nešto što je u rastu, tehnološka tehnološki govoreći napredak je ogroman i ide jako brzo, e, pa je zbog toga e, važno da zakonodavac dođe e, sa jednim prijedlogom koji će uvesti više ravnoteže na to tržište između digitalne i tradicionalne ekonomije. I to je nešto što u čemu treba uživati na kraju i konačni e, korisnik. Evo, ja se nadam da sam postigla takvu e, ravnotežu. Naravno, činjenica je i točno je da e, smo se mi nadovezali na prijedlog komisije koji se, komisije koji se tiče svih sektora aktivnosti, ali kao što znamo sa tim internetskim platformama zapravo se tu najviše radi o sektoru turizma i prometa. Oni su tu naj prisutnima jako puno poduzeća koji posluju upravo zahvaljujući takvim internetskim e, platformama pa je stoga potrebno da zakonodavstvo bude jasno, transparentno kako bi ta poduzeća mogla imati e, jasno poslovanje i to u korist e, kao što sam rekla i potrošača i platformi. Ja, Hvala lijepa. E, glasanje je u četvrtak, to je sutra. E, a sada dolazimo do sljedeće točke. E, radi se o informacijama, elektronske informacije o prijevozu tereta. Klaudija Schmidt ima riječ izvor. Hvala lijepa predsjedniče. Dragi izvjestitelji u sjeni, dragi kolege, Sljedeći izvještaj je tehnički izvještaj i nije toliko kontroverzan kao mnogi drugi, recimo kao paket o mobilnosti, ali potencijalni učinak može biti jako velik. Imali smo već dobar početak sa izvjestiteljima u sjeni. E, vidjelo se onda da mi želimo ići još dalje od prijedloga komisije kako bismo imali izvještaj i prijedlog koji gleda u budućnosti odražava ono e, što nam donosi digitalizacija. Izvještaj ako se, e, ako se provede e, traži jedinstvene IT norme u prijevozu tereta kao što sam pokušala već reći, mi govorimo o digitalizaciji, autonomnim vozilima i tako dalje, a u ovom e, području o kojem e, e, području uzalud trošimo 200 milijuna radnih sati svake godine u lanac nije koordiniran u prijenosu informacija i, e, i e, sve ponavljamo pet puta po jednoj dostavi e, prema tome to je zaista apsurdno korak komisije da se komunikacija sa vlastima standardizira to je dobro ali isto tako moramo uzeti u obzir i privatne e, poduzetnike moramo poduzeti sve da informacija e, da razmjena podataka bude što učinkovitija i brža to neće ići bez pritiska 2018. E, 99% slučajeva u prometu nije bilo pokriveno ovakvim razmjenama informacija to bi mogao biti e, dobar alat za poboljšanje situacije. E, zahvaljujem e, izvjestiteljima u sjeni bili su vrlo otvoreni u našoj raspravi nadam se da ćemo doći do širokog kompromisa moramo si predstaviti imamo sve podatke digitalizirane ali policija mora svaki teretno vozilo posebno zaustavljati da bi dobila podatke. To je traćenje vremena. E, vrijeme je da nešto učinimo i za teretna vozila, da ih digitaliziramo. Ovaj izvještaj je samo doprinos rješenju ovih problema ali mislim da je taj doprinos važan. Prvi je korak da e, vlasti prihvate elektronsko posredovanje podataka a, i onda e, da do određenog roka do 20. ili 25. godine elektronski e, prenose podatke. Imali smo mnogo razgovora sa poduzetnicima, prijevoznicima, sa predstavnicima policije i tako dalje. E, imamo još nekoliko otvorenih pitanja koje trebamo riješiti u raspravama, ali mislim e, sada ćemo imati jedno restrukturiranje ovih 120 milijuna radnih sati, nećemo moći samo tako nadoknaditi. Ali nadam se da ćemo u suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni doći do poboljšanja, pa ćemo imati e, dobar miks poticaja i mjera E, koja bi koristila i poduzetnicima i e, policijskim organima e, i mislim da bi se sigurno smanjio birokratski teret. Hvala Klaudija. A sada dolazimo do izvjestitelja u sjeni za SID. Izabel De Monte, izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedatelju prvo želim zahvaliti Klaudi Schmidt na poslu koju je obavila i što je uključila sve strane od samog početka rada na ovom dosijevu. Moram uzeti u obzir da živimo u digitalnom dobu i da moramo se potruditi kako bi se prilagodili promjenama i u sektoru prometa to je od temeljne važnosti i može dovesti do e, pojednostavljenja postupaka posebno onih e, kontrole. Ja mislim da ovaj prijedlog mora ići paralelno sa e, razvojem digitalnog tahografa koji mora e, uspjeti spremiti sve informacije. ovisno o rezultatu paketa za mobilnost, smatram da sadržaj ovog dosijeja mora biti sličan tomu, dakle mora biti povezan s tim paketom. Kada se radi o razmjeni informacija i zaštiti podataka, ja smatram da, ih, da njima treba upravljati na centralnoj razini, iako to neće biti lako, ali e, pravila moraju biti svakako usklađeno. Ova, ovaj prijedlog bi mogao biti rješenje nedostatku usklađivanja instrumenata u kabini, ali i uključivanje važnih podataka koji mogu pomoći snagama reda kako bi pojednostavili postupke i kontrolirali iz daljine podatke bez e, potrebe da zaustave kamion. Tako bi oni uštedili vrijeme i e, učinili kontrole učinkovitije. To naravno vrijedi i za vozače i za snage reda. Isto tako moramo uzeti u obzir međunarodne modele kada odlučujemo e, da uspostavimo europske standarde za elektronske dokumente za promet kako ne bi bilo razloka, razlike između država članica i trećih, trećih država i zato e, želimo e, staviti amandmane na ovaj dosje e, jer je za mene jako važna zaštita živih životinja jer nažalost i na ovom području postoje zloporabe koje treba izbjeći. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Gospođa Monte. Za ECR gospodin Solovski imate riječ, izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Želim zahvaliti gospođi Šmit na poslu koju je obavila na ovome e, dosjeu. ECR podupire sve inicijative koje se ovdje mogu poduzeti kako bismo pojednostavili dokument u području prometa. Mi smatramo da e, trebamo upravljati ovim dokumentom zajedno s državama članicama kako bismo umanjili administrativno opterećenje i troškove. Šteta je što ovaj nacrt e, neće, uzeti, neće biti uzet u obzir u paketu za mobilnost u prvom dijelu kada se radi o provedbenom mehanizmu sa e, dijelom e, paketa koji se odnosi na socijalna usmjerenja. Inače imam najveće rezerve kada se radi o amandmanu 26 u kojem smatram da širenje područja primjene otišlo predaleko. Govorimo o komunikaciji između pojedinih trgovačkih društava. E, po mom mišljenju ne postoji opravdanje za to jer ovaj sustav još uvijek nije operativan a učinkovitost sustava je nešto što je teško procijeniti. Ako je on toliko učinkovit koliko se nadamo da će biti, onda će trgovačka društva moći odlučiti žele li primijeniti sustav ili ne, imati pristupa tom sustavu ili ne, a da e, im javni sektor ne stavlja pritisak. Mi se potpuno slažemo da nam treba neka, neko, neki prijelazni propis kao što vidimo u amandmanu 17. Vrijeme koje je potrebno da krenemo od e, papirnatih komunikacija na elektroničku komunikaciju, to je isto nešto s čim se moramo pozabaviti, uzevši u obzir troškove i napor koji će se trebati poduzeti kada se radi o ulaganjima malih i srednjih poduzeća. E, u odnosu na posebne potrebe nekih osoba, ovdje je članak 15 koji je vezan za datum evaluacije i revizije nakon pet godina primjene uredbe. Imamo dvije godine o kojima se govori za e, prijelazno razdoblje, međutim čini nam se da to nije dovoljno ako želimo potpuno evaluirati posljedice Svakako ćemo dati i konkretne prijedloge i nadam se da ćemo vrlo e, dobro surađivati među izvjestiteljima u sjeni. Sada dolazimo do Aldea, gospođa Bilbao Barandika. Dobro jutro svima. E, zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Kao prvo želim zahvaliti gospođi Schmidt e, na radu koji je uložila u ovaj dosje i koliko je bila dostupna različitim klubovima i osobama koje su surađivale, imala je vrlo otvoren e, um kako bismo postigli e, sporazum na dosjeu koji je toliko važan. Započnemo s ciljem. Koji je najvažniji cilj ovoga izvješća? Što pokušavamo ovdje postići? Mi želimo da prometni sektor u Europi bude vodeći sektor kada se radi o inovacijama, digitalizaciji i dekarbonizaciji. I to je ono što čujemo. Moramo, e, postoji eksponencijalni rast prometnog sektora i to će još više rasti e, sljedećih godina. Što se događa? 99% dokumentacije koja je dostupna za e, prijevoz robe još uvijek e, papirnata. I ako pokušamo nešto drugo uvesti i staviti to na raspolaganje u digitalnom obliku, onda imamo cijelo brdo prepreka. Razlog zbog kojeg vlasti ne prihvaćaju napredak e, koji su neki ljudi spremni učiniti kako bi radili digitalno, kako bi stvari bile transparentne i kako bi e, poštovali i ostvarili ciljeve koje smo si postavili u Europi. Imamo dva glavna problema nemamo okvir na europskoj razini. Imamo okvir sa različitim sustavima koji su vrlo rascjepkani i pokušavamo ih uskladiti, a drugo, bavimo se sa sustavima koji nisu interoperabilni. To je e, čarobna riječ koju vidimo u svim e, izvješćima o prometu. Dakle, moramo upravljati sa svim zakonima i e, zakonodavstvima u Europi, ali imamo različite platforme u različitim zemljama i različita trgovačka društva. Kako ćemo uspjeti to učiniti? Postoji još jedna čarobna riječ koja e, to sve čini dosljednim. To bi mogao biti dio e, cijele strategije mobilnosti. U strategiji mobilnosti u ovom izvješću moramo pokušati učiniti istu stvar. To jest uvesti interoperabilnost. Izvješće može biti dio toga i zato pozitivno e, ocjenjujem prijedloge izvjestitelja, a posebno u broju 3 koji se odnosi na rezoluciju i koherentnost. E, dakle, e, trebamo imati elektroničke dokumente u cijelom lancu prometa i ratificirati taj sustav E, bez e, odgađanja. Također smatramo da e, tijela moraju, da se moraju pokrenuti i razviti potrebne mehanizme kako bi mogli prihvatiti elektronske informacije. Dakle, ne može postojati fleksibilnost u tome, to se mora učiniti. Isto tako, gospodarski subjekti se moraju pokrenuti i moraju ići u istom smjeru. Mnogi ljudi imaju dvojbe o tome trebamo li obvezati države članice, ali naravno moramo jer inače ćemo kažnjavati mala i srednja poduzeća i veća poduzeća koja su počela raditi s tim mehanizmima kako bi bili učinkoviti, kako bi se riješili papirnate dokumentacije, kako bi povećali transparentnost i ostvarili svoje ciljeve. zato smatram da je zaista potrebna standardizacija na europskoj razini standardizacija informacija koja je potrebna kako bi svi mogli razvijati taj sustav na usklađen način. Kako bismo to učinili, trebamo standarde, trebamo modele, trebamo zajedničke postupke i samo na taj način ćemo moći e, ukinuti probleme koje danas e, stvara rascijepkanost i nedostatak interoperabilnosti naših sustava. I zato Moramo nastaviti sa različitim amandmanima na kojima upravo sada radimo s gospođom Schmidt i nadamo se i vjerujemo da ćemo uspjeti dobiti jedno jako dobro izvješće koje će biti dosljedno sa svim drugim jer e, ne radimo tu u izolaciji sami. Hvala gospođo Bilbao. E, gospođa Kiron je ovdje iz Gujaga. Imate riječ. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem eh, izvjestiteljici Klaudiji i drugim eh, dragim kolegama i kolegicama. Imali smo jako uspješne sastanke i želim zahvaliti Klaudiji na eh, dobar nacrt izvješća. Posebno mi se sviđala na rečenica da bi komisija odmah trebala započeti rad na potrebnim delegiranim aktima kako bi izbjegla daljnja kašnjenja. Imali smo kašnjenja već predugo kada se radi, posebno kada se radi o paketu za mobilnost i operacijama unutar tog paketa. Mi hitno trebamo sustave i zajedničke platforme kako bismo lako mogli dobiti informacije u pravom vremenu i jednostavno se nadam da ćemo uspjeti brže obavljati stvari nego što smo to ranije činili. I danas bi trebali si uštediti vrijeme, pa zahvaljujem izvrstan posao i nastavit ćemo zajedno kako bismo e, našli još bolje rješenja. Mislim da to možemo zajedno. Hvala. Hvala Mirjam od drugih klubova nemamo javljanja za riječ. Dolazimo sada do komisije. Gospodin Sandamato. Imamo tu neke promjene. Hvala e, predsjedatelju. Dobro jutro svima. Kao prvo bih od strane komisije želio izraziti zahvalnost izvjestiteljici i svima koji su doprinijeli na njihovu radu i na jasnoj potpori ovoj inicijativi koja se ovdje odražava u ovom nacrtu izvješća. Zaista vjerujemo da je ovo izuzetno važna inicijativa koju ne smijemo zanemariti i koja može biti izvor velikih ušteda administrativnih troškova od strane operatera i svakako je to važan korak prema digitalizaciji samog sektora što će dovesti do usklađenja standarda kako bi se mogle razmjenjivati informacije u prometu, a to su e, neki i rekli malo ranije, jer mislimo da je to zaista važno. To je usklađivanje koje možemo e, potvrditi jer će to biti dosljedno i sa međunarodnim standardima. Primijetili smo da je izvjestiteljica, odnosno da izvješće sugerira još ambiciozniji pristup nego onaj koji je predložila komisija, posebno kada se radi o aspektu da ovaj sustav bude obvezan za korisnike i da se e, područje primjene proširi na druge vrste dokumenata. To su zaista aspekti koji je i komisija razmatrala prije nego što je izdala svoje izvješće, ali smo došli do zaključka da barem na početku iako vaše izvješće anticipira neke daljne napretke, ali na početku bismo više voljeli jedan sustav koji je obvezan za javna tijela, ali je za operatere dobrovoljan, dok e, sustavi koji su potrebni kako bi se povezali ti digitalni dokumenti ne budu e, prisutni i dobro razvijeni kada bi, i tada bi trošak bio minimalan. Na početku bismo više voljeli da operaterima damo izbor hoće li koristiti digitalne informacije ili će i dalje nastaviti sa trenutnom praksom. Iako smo uvjereni da će vrlo brzo svi odabrati i vidjeti prednosti korištenja informacija u digitalnom obliku. Što se tiče područja primjene, odnosno opsega korištenja ovog sustava u drugim vrstama dokumenata, mislim da moramo napraviti razliku e, između informacija e, biznis na vladu, između različitih gospodarskih subjekata e, i zato se slažemo da je važno da razni sustavi budu interoperabilni, ali to također mora održavati najprikladniji pristup tim različitim vrstama komunikacija. I zato smo predložili u našem prijedlogu da započnemo barem da počnemo sa ovim opsegom e, poslovnih subjekata prema administraciji. E, u svakom slučaju zahvaljujem na potpori. Vidim da je E, mišljenje da je to važan prijedlog, nešto što je zajedničko cijelom parlamentu i zaista smo zahvalni na ovome. Hvala. E, hvala gospodine Sandamato. E, sve što pomaže u smanjenju birokracije, mi smo za to. Klaudija Šmit ima još jednom riječ. Izvolite, imamo vremena do 11 <laughs> sati. Hvala lijepa. <laughs> htjela sam još spomenuti jedan aspekt. E, razgovarali smo sa mnogim vlastima i poduzećima. O, ovi godišnje kontrole će još uvijek biti potrebne e, jer imamo i krijumčarenje ljudi u kamionima i to treba kontrolirati. Tako postoje još nekoliko stvari koje će ostati a, još je e, hrabrost e, se ne može kupiti bih htjela reći komisiji e, a, moramo možemo sa blagim pritiskom mnogo toga postići jer ako budemo čekili da se svako najmanje poduzeće složi sa svime čekat ćemo još 30 godina Motivacija da, ali i mali blagi pritisak, malo ih gurnuti, e, to će nam pomoći. Još jednom e, iskreno zahvaljujem e, kolegama i kolegicama iz drugih klubova. To je prvi izvještaj od u kojem smo od početka imali ovakvu, ovakvu otvorenu atmosferu svi smo išli u istom smjeru. Nadam se da nas komisija neće kočiti, već će prihvatiti da je to potreban korak u e, dobrom smjeru. Hvala lijepa. Evo rokovi za predaju amandmana 4. prosinca u 12 sati. Evo, do tada se možete um, još javljati. Izvjestitelj za sljedeću točku nije ovdje. Od 11 sati imamo um, tu točku, imamo pauzu od 10 minuta. Sad So, wir setzen unsere Beratung fort. Ich Nastavljamo sastankom. Nadam se da su svi ovdje, da su popili kavu. Točka 8. Radi se o zakoniku o vizama. Izvjestitelj je Ištvan Uheli. Je li ovdje? Ištvan, izvoli. Imaš riječ. Hvala gospodine predsjedniče. E, odbora TRAN, drage dame i gospodo, dragi kolege i kolegice. Kada se radi o turizmu i e, prometnom području, mnogi rezultati su već postignuti u Europskom parlamentu e, o prethodnom paketu za vize komisije koji je prijedlog preinačene Turing vize. Dakle, radi se o tome što se dogodilo prije tri godine. Novi prijedlog komisije želi e, jednostaviti postupak za kratkotrajne vize e, i uspostavlja ravnotežu između sigurnosnih i, i e, turističkih aspekata. Dakle, ideja je da se uvede više turista za zakonite zakonite građane, ali bez smanjenja sigurnosti građana u Europi. E, kao e, posljedica doći će do rasta radnih mjesta i zapošljavanja u turističkom sektoru e, i omogućiti Europi da bude destinacija broj jedan. Dakle, ovaj prijedlog pojednostavljuje postupak za one koji žele kratkotrajno ostati u Europi i smanjuje troškove i birokraciju u usporedbi sa prijedlogom za koji smo glasovali na plenarnom zasjedanju i e, zakoniku o vizama postoje neke stvari koje nisu uključene u prijedlog komisije. Recimo obvezno izdavanje više e, multiplih viza na jedan kaskadni sustav. Koncept e, vize za Turing i Kultur, i, to da se kulturni profesionalci uključe također nedostaje, a to nije u skladu sa kulturnim nasljeđem u Europi. Isto tako e, povećanje cijena za vize nije obrazloženo. E, zato sam predložio neke amandmane kako bih e, na, na temelju glavnih načela povećao rok e, vred, e, e, rok za vize na 10 godina kako bih olakšao sustav viza isto tako kako bi se zadržala odredba za dulje dulja razdoblja za MEV-ove umjesto kaskadnog sustava koji neće povećati izdavanje e, MVS-ova. Isto tako e, dulje ostajanje za legitimne e, putnike. Isto tako da oni koji zahtijevaju vize mogu svoj zahtjev E, svoj zahtjev staviti u drugom mjestu za izdavanje vize ako je e, konzulat recimo barem 500 km e, daleko. To je problem u Indiji i u Kini. Isto tako da se poveća pristojba kako bi se europska strategija podržala. Postoje izvrsni izvrsni primjeri i zato to želimo u novom zakoniku za vize. Imamo 85 amandmana. Ja sam izradio pet kompromisnih amandmana o kojima ćemo danas raspravljati na sastanku izvjestitelja u Sijeni. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sijeni i kolegama i kolegicama. Nadam se da ćemo imati bolji zakonik o vizama i moderni zakonik o vizama u Europi. Hvala. Hvala lijepa Ištvan. E, savršeni mađarski, evo rekao sam Kesenem Sepen. Izvjestitelji u sjeni za pučane e, je, imamo gospođa Grün, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja se ispričavam za gospođe Debra, danas nije ovdje pa ću e, u njezino ime vam zahvaliti. Zahvaljujem izvjestitelju Ištvanu što je e, prezentirao mišljenje koje olakšava postupak dobivanja viza i kao što ste rekli prijedlog komisije odražava neke od ključnih točaka o kojima se govorilo o preinačenoj uredbi 2014. Pregovori od tada nisu napredovali i komisija je povukla te prijedloge. Ne smijemo zaboraviti da odredišta u Europi su jedna od najrestriktivnijih odredišta kada se radi o zahtjevima za vize. Prema izvješću o otvorenosti viza 2018. iz Svjetske turističke organizacije Unija je ispod prosjeka e, svijeta kada se radi o olakšavanju dobivanja viza. Zato pozdravljam kompromisne amandmane izvjestitelja, ali želim naglasiti dvije stvari. Mišljenje bi se trebalo usredotočiti samo na poboljšanje e, pravila e, u zakoniku za kratkotrajne vize, a podnositelji zahtjeva kojima je odbijena viza e, moraju imati pravo na žalbu i isto tako na odštetu koja ne bi smjela biti utvrđena u ovoj uredbi. Isto tako trebaju postojati vize na online platformi e, do 2025. kako bi e, to iskustvo bilo olakšano. Kada se radi o elektronskim sredstvima za razgovore e, je dobro jer trebamo digitalizaciju postupka odobravanja viza, a kada se radi o pristojbama za vize ja se slažem s tim prijedlogom, međutim ne vidim da je praktično. Sve u svemu, ja se slažem sa prijedlogom komisije e, kako bi parlament mogao zaključiti ovaj dosje prije izbora sljedeće godine. Hvala lijepa. Ja, vielen Dank. Wir kommen... E, dolazimo do ECR-a. Gospodin Zlotovski ima riječ. Izvolite. po našoj procjeni radi se o vrlo dobrom nacrtu. Mm, mislim da se s time e, naš odbor ne treba baviti i stoga nemamo prijedloga za amandmane mi se ograničavamo na naše ključne e, zadatke a to je izdavanje e, viza za poslovanje poduzeća tu se također moraju koristiti e, digitalni instrumenti za podastiranje zahtjeva i izdavanje mi ne idemo iznad ovih e, e, elemenata koje sam spomenuo. Hvala za Alde sada gospodin Moraes. Gospodin. Predsjedavajući, e, kao što smo naznačili na prvoj raspravi o ovom zakoniku, mi podržavamo samu ideju komisije, prijedlog komisije kao i one poboljšanja koja je predložio izvjestitelj. E, mi smo najavili da ćemo podnijeti amandmane o daljnjem pojednostavljenju procedure, što smo i učinili. I jednako tako postizanju što je moguće sličnije procedure, ako ne do kraja uniformirane procedure izdavanja viza u državama članicama i jednako tako amandman koji govori o tome da e, dostupnost i pristup elektroničkim tehnikama izdavanja viza bude omogućen opet u najvećoj mogućoj mjeri i za osobe sa invaliditetom. Ja očekujem da će i ovi naši prijedlozi biti dio e, kompromisnih e, amandmana i očekujem dobru suradnju i kao što je izvjestitelj rekao na početku bolji i kvalitetniji postupak izdavanja viza nakon donošenja ovog zakonika. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Radoš. Sada dolazimo do kluba GUE. Evo, gospođo Kilona, imate riječ. Samo želim eh, zahvaliti Ištvanu. Ovo nije moje izvješće. E, sretna sam što nisam odgovorna za sve, ali hvala i što zaista si napravila dobar posao. Ja sam pročitala tvoje amandmane i s dobrom suradnjom možemo dobiti e, sjajna rješenja. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Završili smo sada krug izvjestitelja u sjeni. E, gospođa De Monte se javila za riječ, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Uzimam riječ kao prvo kako bih zahvalila izvjestitelju na izvrstom izvješću i iskoristila bih priliku kako bih podsjetila na opći kontekst ovoga prijedloga uredbe zato što na početku Znamo da je cilj bio smanjiti nezakonite migracije, a onda u izmjenama je došlo do zastoja pregovora zato što je došlo do određene, e, određenog e, nesporazuma jer je otvorenje viza e, bio, bilo smatrano kao povećanje rizika za terorističke napade. Mislim da trebamo prevladati ovo mišljenje i slažem se sa mišljenjem izvjestitelja da moramo olakšati pristup šengenskom prostoru za osobe koje žele posjetiti prijatelje ili obitelj ili za poslovne, poslovni put, a sviđalo se i sviđalo mi se sviđala mi se i promocija turizma zato jer je na prethodnim sastancima u ovom odboru e, se pokazalo da se smanjilo 150 e, milijarda eura e, zato e, što se nije povećao dolazak turista, a to je pokazalo i izdavanje turističkih viza i zato sam isključila tu kritiku. Ja sam e, predložila amandmane koji naglašavaju važnost e, ubrzavanja izdavanja viza, smanjenja troškova i e, također e, da se izbjegnu e, prepreke koje u razgovorima između država članica. Isto tako i elektronske sustave za podnošenje zahtjeva. I zato smatram da smo na pravom putu i zahvaljujem izvjestitelju na njegovu prijedlogu. Hvala lijepa. vielen Dank. Hvala lijepa. Nemamo daljnjih javljanja za riječ. Niti od komisije. E, dajem opet riječ našem izvjestitelju Ištvanu. Hvala, hvala lijepa dragi kolege i kolegice. Mislim da ćemo danas poslije podne imati sastanak izvjestitelja u Sjeni i da ćemo zaključiti sva ova pitanja i postići sporazume. Konačno, želio bih svom kolegi Atili zahvaliti zato što je on imao jako puno posla u odnosu na ovo mišljenje i zahvaljujem svim klubovima koji su podržali ovo u parlamentu. Hvala lijepa. Ja, vielen Dank Još jednom, hvala lijepa još jednom Trećeg procinca u 16 sati glasamo o ovom izvještaju. I zadnja točka javne sjednice danas prije podne. E, sporazum između Sjedinjenih američkih država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu. Gospođa Griffin nije ovdje. Gospođa Ucmok će zastupati. Izvolite, imate riječ. Hvala da govorim u ime gospođe Griffin. Ona se ispričava što nije mogla biti nazočna zbog glasovanja u odboru ITRE o obzoru Europa i drugim važnim dosijejima na kojima je i odbor TRAN radio. Baza je prijedlog o e, zaključenju sporazuma koji e, izmjenjuje sporazum između Sjedinjenih država i Europske zajednice u suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu. EU e baza je već na snazi, međutim ona treba biti ažurirana to je učinjeno putem amandmana koji je potpisan između stranaka 13. prosinca 2017. godine. To osnažuje partnerstvo između Sjedinjenih država i Europske zajednice na temelju zajedničkih vrijednosti i ciljeva. To je ključno za razvoj našeg sektora zrakoplovstva i znamo da u civilnom zrakoplovstvu e, više od 50 milijuna eura doprinosi e, BDP-u Europske unije. Znamo da zapošljava više od 9 milijuna osoba i da je to jedan od gospodarskih sektora koji se najviše pouzda na zakonodavstvu. E, Vijeće sad zahtjeva od parlamenta da da odobrenje zaključenju ovog amandmana I prijedlog e, Tereza Griffin jest e, da trebamo glasovati da vezano za ovo odobrenje da držimo korak e, s ovim važnim sporazumom i da ojačamo još bolju suradnju kada se radi o sigurnosti civilnog zrakoplovstva i moramo dati povoljne preporuke o zaključenju ovoga sporazuma. To Teresa snažno vjeruje. Hvala lijepa. Ja, vielen Dank. E, hvala lijepa izvjestiteljici, e, to jest njenoj zastupnici. Izvjestitelji u sjedni su na redu za pučane. Želi li Vim, Vim nešto reći? Ne, ne znam e, gdje je izvjestitelj u sjeni iz EPP. Aha, to sam ja, dobro. Onda ću e, dati riječ e, kolegi iz socijaldemokrata. Ima li još koji govornik? Ne vidim nikoga s popisa. Mislim da prvo sigurnost se ne primjenjuje samo na e, prometna na Za komisiju će isto tako neko, neće nitko uzeti riječ. Rok za predaju amandmana. 26. ovaj mjesec u 5 sati popodne. E, možemo samo odbiti ili se složiti. E, amandmani se tiču samo odbijanja. A izvjestitelj je predložio pozitivno glasanje. Već sam najavio da je to zadnja točka dnevnog reda na javnoj sjednici. A sada ćemo se e, družiti iza zatvorenih vrata. Molim da svi drugi naposte salu. E, ovdje sada e, ostaju samo zastupnici i zastupnice, nema više prenosa preko interneta. Možete ići gledati i e, e, to na televiziji jer imate e, prijenos na svim TV stanicama. Imamo kratku pauzu. Nastavljamo onda in kamera iza zatvorenih vrata sa gospođom Meissner.